Hello everyone. Good afternoon. Dobar dan svima. Molim vas da zauzmete svoja mjesta da možemo započeti. Well, if there are no objections, I think the draft... Ako nema prigovora, mislim da možemo usvojiti dnevni red. Without modification. And as such, the first item on our... Druga točka dnevnog reda je naša tradicionalna razmjena gledešta s Karmenom Velom, povjerenikom za pomorstvo i ribarstvo u okviru strukturiranog dijaloga. Dobrodošli povjereniče Vela na naš odbor. Nas e, zanima mnogo toga iz vašeg portfelja. Zanima nas Provedba sedmog akcijskog plana za okoliš, e, zatim e, akcijskog programa za gospodarstvo, onečišćenje voda, lijekovi, to su sve prioritetne teme na dnevnom redu našeg odbora, tako da se radujemo ovoj razini gledišta s vama i nastojat ćemo zajednički raditi na iznalaženju najboljih rješenja za ove izazove. Evo, bez daljnjeg odlaganja odmah vam dajem riječ. Hvala. Hvala Dina. Uvaženi zastupnici, dobar dan svima. Od posljednjeg našeg e, sastanka 9. ožujka prošle godine u okviru strukturiranog dijaloga radili smo na mnogo toga, dovršili smo rad na zakonodavstvu poput urede o živi i također paketu o otpadu i plenarna e, sjednica će dati svoj konačni pečat tome u travnju. To jača položaj Europske unije kao predodnika u planiranju otpada i recikliranju otpada, a to je primjer naše plodonosne suradnje. Danas bih htio e, razmotriti malo širu sliku. Prvi puta sam došao ovo prije tri i pol godine i tada sam iznio tri prioriteta. Prvi, naš doprinos stvaranju radnih mjesta, plavim i zelenim rastom, zatim potpuno podvezivanje s građanima i povećanje kvaliteta života i treće, ostvarivanje svih tih e, ciljeva boljom provedbom. Komisija, drago mi reći, s vašom e, pomoći sada ostvaruje pomake u sva područja i Nadamo se da će time Europa biti u boljem stanju nakon našeg saziva. Moj prvi prioritet u skladu s prioritetima celokupne komisije bio je plavi i zeleni rast i također E, i ostvarenje ciljeva cirkularne ekonomije. Mnogo napretka je ovdje ostvareno i postoji sveobuhvatan konsenzus da akcijski plan za cirkularnu ekonomiju iz 2015. godine uvršava pojmove cirkularne ekonomije u sve glavne političke tokove. Ostvarili smo više od 80% od 54 akcije iz akcijskog plana i paket koji smo usvojili u siječnju je još jedan važan korak u ovom eh, prijelazu na crkvenu ekonomiju. Neću ponavljati ono što je rekao potpredsjednik Kantajnen u veljači, nego ću vas samo podsjetiti na to da je strategija za plastiku iznala viziju za pametnu i inovativnu industriju plastike sa oporabom i recikliranjem koji su potpuno integrirani u dizajn i proizvodnju. Također, jasne su mogućnosti i u tom području za stvaranje radnih mjesta i rasta i plastični otpad se može pretvoriti u nove materijale i proizvode ovdje u Europi, što znači da sva plastična ambalaža mora biti oporabiva ili se mora reciklirati do 2030. godine, što će poboljšati upravljanje otpadom e, i pretvoriti naša obećanja u stvarnost. Također razrađujemo i instrumente kojima ćemo poticati i inovacije i rast e, i također e, prevladati jaz u znanju i razraditi nove inovativna rješenja za recikliranje, što sve ide u pravcu inovativnog i održivog rasta. Također, jednokratni plastični predmeti su najveći izvor e, plastičnog otpada u okolišu, dakle oni predstavljaju 50% otpada koji nalazimo na plažama. Trebamo se suočiti sa tim izazovom, što znači da naporno radimo na prijedlogu za jednokratnu plastiku i za ribolovne alete koje ćemo predstaviti u svibnju. Osim toga, okvir za praćenje i rad na sučelju između kemikalija, proizvoda i legislative o otpadu će također pridonijeti stvaranju cirkularne ekonomije. Ovakvi pristupi se sve više prepoznaju izvan Europske unije. Treba nam doista stvarna tranzicija na globalnoj razini na model cirkularne ekonomije, a Europska unija u tom smislu igra važnu ulogu, naročito u trećim zemljama. Globalni prijelazak na cirkularnu ekonomiju pomoći će također i u provedbi agende za 2030. godinu i ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Sastanak na vrhu skupine G7 eh, krajem ove godine će eh, razmotriti kako eh, primijeniti koncepte cirkularne ekonomije na sprečavanje plastičnog otpada u oceanama i e, povelja skupine G7 o plastici će pridonijeti boljoj proizvodnji plastike i također potrošnju i odlaganju isto u skladu sa ciljem 12 e, i također e, sa strategijom Europske unije o plastici. Drago mi je što će prvi puta oceani biti među prioritetima programa skupine G7 i to će nam pomoći u nastavku rada nakon e, uspješne konferencije u listopadu 2017. godine i ta konferencija nam je pomogla u preuzimanju uvodstva u zaštite oceana. Jučer sam bio na Belgijskoj obali i sudjelovao sam u čišćenju plaža sa e, stotinama pripadnika osoblja Europske komisije i među prikupljenim predmetima bilo je zametljivo prevladavanje plastike i otpadnog ribolovnog alata i to znači da moramo mnogo učiniti kako bismo zaštitili mora i oceane. Prošle godine imali smo dvije konferencije na visokoj razini o oceanima nakon plodonosne konferencije UN-a o cilju 14. u lipnju, Europska unija je priredila drugu konferenciju na Malti u listopadu koja je postigla rezultate bez presedana. Dakle, gotovo 450 opipljivih i mjerljivih obveza, više od 7 milijardi eura u financijskim obvezama i 2,5 milijuna četvrnih kilometara dodatnih e, zaštićenih e, morskih područja. Moj drugi prioritet od samog početka je bio ponovno povezivanje e, Europe i građana i poboljšanje kvalitete života građana. Zbog toga ulažem goleme napore u poboljšanje kvalitete zraka u Europi. Znamo koliku opasnost predstavlja loša kvaliteta zraka za zdravlje. Potpuna provedba e, direktive o granicama emisija na nacionalnoj razini iz 2016. godine i s time je povezano zakonodavstvo, što znači također e, i direktivu o pogonima za sagorjevanje srednje veličine, e, doista će učiniti mnogo u tom smislu i zapravo će prepoloviti negativne učinke na zdravlje do 2030. godine. Ali to će možda biti prekasni datum za stotinu tisuća, 400 tisuća ljudi koji pre rano umiru u Europi zbog e, loše kvalitete zraka, a također i za milijune ljude koji, ljudi koji pate od astme i drugih e, oboljenja respiratornog sustava. Dakle, zatražili smo zemalja članica da sada očiste zraka ne za deset godina. Dijalog o čistom zraku pomažu zemljama članicama u razmjeni i učenju o dobrim praksama sa mjerama koje su već iskušane. Međutim, potrebno je uložiti još više napora. Prevelika i previše područja u Europi još uvijek su van okvira standarda o zaštiti zraka i kada zemlje članice poduzimaju potrebne mjere, e, ne poduzimaju potrebne mjere kako bi e, to sveli na e, propisane granice, mi moramo djelovati. I to je uloga našeg postupka zbog kršenja europskog prava. Komisija je to jasno rekla, dakle ako se ne poduzmu uvjerljive, pravovremene, učinkovite mjere um, nakon uh, ministarskog sastanka o kvaliteti zraka koji sam organizirao 30. siječnja, mi ćemo um, prijaviti te zemlje članice sudu. E, sada je provedena temeljita analiza svih doprinosa i e, do sredine ožujka ja ću vam obećati da ću predložiti kolegiju povjerenika da e, pristupi tim prijavama sudu u sastavu našeg sljedećeg ciklusa u razmatranju kršenja europskog prava krajem travnja. Također želim zahvaliti onim kolegama u službama koji su radili na procjeni tih doprinosa i njihova posvećenost potrebama građana je doista hvale vrijedna. Pređemo sada na pitanje vode. Dakle, zaštita tog resursa je jedan od mojih prioriteta. Prijedlog o pitkoj vodi koji je usvojen u siječnju ima za cilj poboljšanje kvalitete, zaštititi potrošače od mogućih opasnosti po zdravlje i poboljšati pristup pitkoj vodi za sve. Ovaj prijedlog e, sadrži i odredbu kojom se omogućuje pristup vodi ranjivim skupinama stanovništva i time se dovršava plan komisije E, kojim se reagira na prvu inicijativu građana o pravu na vodu. Oprava vode je sve bitnija u rješavanju problema nedostupnosti vode i mi sada razmatramo i dodatne mjere kako bismo to proširili na razinu cijele Europske unije. Usredotočit ćemo se na uklanjanje prepreka oporabi vode ako je to troškovno učinkovito i sigurno. Imamo prijedlog e, za zakonodavstvo za oporabu vode u navodnjavanju za poljoprivredu koji se razrađuje i koji će biti usvojen sljedećih nekoliko tjedana. Kada je riječ o kvaliteti života, Uredba Rič je e, doista unijela velike promjene u posljednjem desetljeću i to zakonodavstvo je promijenilo naš način razmišljanja o kemikalijama i to ne smijemo izgubiti iz vida. Nedavna revizija uredbe pokazala je da nakon deset godina provedbe REACH je doista poboljšao zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša. Rič je također e, promaknuo alternative ispitivanja na životinjama i osigurao je slobodno kretanje kemijskih proizvoda na jedinstvenom tržištu. Rič je potpuno operativan i ostvaruje svoje ciljeve, no naravno postoji uvijek prostor za poboljšanje. E, postoje nedovoljno saznanja o industriji koje treba ispuniti. Također e, trebamo i e, izjednačiti prava poduzeća iz Europske unije i iz trećih zemalja. Treba nam jednostavni proces izdavanja oblaštenja, bolja provedba i više potpore kako bi mala i srednja poduzeća se mogla pridržavati toga. Ali ne može to komisija učiniti sama. Dakle, obraćam se zemljama članicama i pozivam ih da e, pokažu i više angažmana i da izvoje više sredstava za ova poboljšanja. Priroda je od uvijek bila jedan od najboljih načina povezivanja Europe i građana i mreža Natura 2000 je sjajan primjer europske dodane vrijednosti. Bez prirode uopće ne može postojati kvaliteta života, tako da mi je drago što vas mogu ovdje izvijestiti da smo ostvarili dobar napredak. Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo koji je usvojen prošloga travnja ostvaruje e, sva četiri prioriteta, dakle kada je riječ o vostu, dijalogu, pridržavanju zakonodavstva, ulaganju i obraćanju javnosti. E, više e, novih e, dokumenata sa smjernicama će se uskoro objaviti također je povećano financiranje programa LIFE za očuvanje prirode i bioraznolikosti, to za 10%, a e, od 21. svibnja e, dana dakle mreže Datura 2000. godine e, taj se značaj tog programa povećava sa svakim izdanjem. Također moramo učiniti sve više kako bismo ostvarili naše ciljeve po pitanju bioraznolikosti jer je 2020. iza ugla. Još jedan veliki izazov je smanjenje broja kukaca oprašivača i to zahtjeva odlučujuće djelovanje i mi ćemo na to reagirati u skladu sa onime što je zatražio parlament i to jednom inicijativom. Europski parlament također e, predvodi u zaštiti bioraznolikosti iza nacionalnih e, granica putem e, pregovora o okviru Ujedinjenih naroda. BBNJ je jedan od ključnih instrumenata za upravljanje oceanima kojim se želi ojačati provedbu unclos kako bi se e, riješilo izizove očuvanja i održivog korištenja bioraznolikosti i izvan nacionalnih jurisdikcija. Moj treći prioritet bio je ostvariti sve navedeno. Od uvijek znam da politika i zakonodavstvo se mogu ostvariti jedino na terenu Dakle, treba ih e, primijetiti u praksi i zbog toga radimo toliko naporno kako bi e, to postalo stvarnost e, i također što izvedivije. Jedan od najnovijih alata ili instrumenta koji smo u tom smislu razvili je e, revizija provedbe zaštite okoliša što je pokrenuto prošle godine. Riječ je o dvogodišnjem ciklusu i već e, radimo na izvješćima po zemljama za drugi ciklus 2019. godine što će se usvojiti za 12 mjeseci. E, namjera nam je tome pridodati tri nove tematike, klimatske promjene, kemijske tvari i industrijske emisije. Također e, poduzimamo dalje korake u rješavanju korijenskih uzroka loše provedbe koja se spominje u e, izvješćima, naročito e, loše prodržavanje propisa i mehanizmi upravljanja. Akcijski plan za osiguranje provedbe zakonodavstva u vezi sa okolišem pomoći će zemljama članicama u donošenju praktičnih primjera kako pridržavati se zakonodavstva. Dakle, to uključuje nove smjernice za strategije za suzbijanje zločina, odnosno kaznenih djela u vezi sa okolišem. Međutim, to iziskuje i značajna financijska sredstva i to je naročito važno u okviru rasprava o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Poštovani kolege, o tome razmišljam kao još o jednom području na kojem možemo usko surađivati kako bismo postigli odgovarajući pritisak. Preobrazba financijskog okvira je daleko sežen poduhvat i treba vašu potporu kako bismo preusmjerili sredstva u održive aktivnosti. Komisija je usvojila Europski akcijski plan o održivom financiranju i to 7. ožujka, kojim se predviđa donošenje uredbe o načelima za na visokoj razini za e, jedan sustav klasifikacije za održivo financiranje. Jedna od mogućnosti je poslužiti se okvirom e, za europsku eko oznaku za sustav označavanja određenih financijskih proizvoda e, što bi osiguralo da se ulaganja obavljaju u skladu sa ekološkim standardima, a i e, društvenim potrebama. Ja ću vas i dalje izvještavati o napretku u tom smislu. Zatim, e, obratimo se i budućnosti. Dakle, iako financijska arhitektura nije u potpunosti ustrojena i dalje smatramo da ćemo nastaviti kao i do sada i integrirati i e, ciljeve u vezi sa zaštitom okoliša u sve europske fondove. Vaše izvješće o sedmom akcijskom programu za okoliš je spravo ukazalo na neke nedostatke u ovom sadašnjem sustavu. Dakle, slažem se s vama da nam treba bolja usklađenost politika i također bolja integracija i ciljeva zaštite okoliša u druge politike i to je naročito važno kada je riječ o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja treba bolje zaštititi prirodu i bioraznolikost. U sadašnjem obliku zajednička poljoprivredna politika ne ostvaruje ciljeve prema očekivanjima, iako se izdvajaju značajna sredstva za ozelenjivanje. To je također potvrdio i Europski revizorski sud, tako da e, ja inzistiramo na tome da se to ispravi u okviru naših nadolazećih prijedloga. Komisija je također pripremila prijedlog e, za e, program e, LIFE za razdoblje nakon 2020. godine, što bi osiguralo integraciju ciljeva zaštite okoliša druge politike. Dakle, to bi se moglo ostvariti i strateškim projektima za integriranje koji će izvojiti financiranje iz zajedničke poljoprivredne politike i iz regionalne politike i time ojačati provedbu planova programa u okviru Europskog zakonodavstva za zaštitu zraka, vode, e, rješavanje pitanja otpada i prirodu i pozdravljam e, potporu koju je Europski parlament dao ovom ključnom programu. Dakle, sedmi program za zaštitu okoliša je vrlo koristan. Sada radimo na provedbi cijelog programa i ja predviđam da ćemo imati savjetovanja sa svim dionicima. Pozdravljam vašu potporu u tom smislu i također se e, radujem budućem osvajanju izvješća na plenarnoj sjednici, a također računam i na vašu potpunu potporu kada je riječ o zakonodavnim prijedlozima koje smo već predložili ili ćemo predložiti u nadolazećim tjednima. I e, nadamo se da će to odbor brzo obraditi kako bismo rad na tome mogli završiti do kraja saziva parlamenta. Evo, hvala vam na pozornosti, malo sam dulje govorio nego inače, ali htio sam vam dati potpuni pregled onoga što smo učinili u ovih napornih 12 mjeseci. Naravno, nisam e, spomenula sve što smo činili i što ćemo još učiniti u sljedećih nekoliko mjeseci, ali to ne znači da su to pitanja od zanemareve važnosti i naravno mene zanima čuti i koji su vaši prioriteti. Dakle, mnogo vam hvala također i na stalnim dobrim odnosima i dobroj suradnji koju smo ostvarili u ovom proteklom razdoblju i na konstruktivnoj atmosferi. Hvala vam na pozornosti. Hvala povjereniče. Prvo koordinator po dvije minute. Gospodin Liza, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Hvala povjereniče. Govorili ste o kvaliteti zraka i uz to jedno pitanje. A, vielleicht Äh, es gibt eine zunehmende Diskussion, ob die... Naime, trenutno se sve više e, raspravlja o ovih 400 tisuća smrti godišnje zbog e, e, sve loše kvalitete zraka. Ja sam se naime time bavio i umeđu vremenu sam malo oprezan oko tog pitanja. Naime, te studije nisu baš apsolutno besprekorne, znači naravno da onečišćenje zraka je nešto što je svakome jasno koji ima malo zdravog razuma, ali brojke bih ipak uzeo sa dozom opreza. Također važno sljedeće, komisija je pokrenula postupak protiv raznih zemalja članica po tom pitanju. Međutim, ako dođe do tužba strane komisije pred sudom, onda mislim da je važno da komisija također treba dobro odraditi svoje zadaće. I znadete da zapravo kod toga nisam uopće sretan i da vi, gospođa Benkovska i drugi, si malo prebacujete međusobno odgovornost. Ima izjava Europske komisije iz 2013. da treba iznijeti smjernice e, o e, temi retrofittinga i Znadete da recimo jedan autobus koji recimo vozi u centru grada e, koji je veliki onečišćivač, znači e, u njega naknadno ugraditi odgovarajuću hardware, e, mislim je vozi cijeli dan i tako dalje, mislim a automobilom uđete i izađete, mislim znači retrofitting za automobile na naspram retrofittinga za autobuse, ali dobro u smjernicama E, također govorite da i na razini UNCA e kažu brojni praktičari da se to uopće ne primjenjuje i da nije ni provedivo, pa vas još jednom potičem na sljedeće. Znači, pitanje je kada ćemo učiniti ono što je komisija obećala još 2013. godine. Hvala. Gospođa Capison, izvolite, za SED. Zahvaljujem predsjednice. Ja bih e, željela pohvaliti povjerenika na ovom izvješću. Mislim da je bio dobar zakonodavni rad koji je komisija odradila. Svakako e, u ovom portfelju za okoliš e, napravljen je znatan, napredak. Ja anterior pa sam doista sretna sa odrađenim poslom i kao što je rekla već, kao što je rekao kolega, postoje eh, neki nedostaci, a najveći su kvaliteta zraka u velikim eh, gradovima. Naime, mislim da moramo ovdje ozbiljnije djelovati, ne smijemo to odgađati za budućnost, nego moramo djelovati odmah. Nadalje sljedeća stvar. mehanizam za civilnu zaštitu. Mislim da je to odlična inicijativa, e, to je nešto što nam je potrebno, tu trebamo više Europe, a klimatske promjene su upravo u tom području značajne. Kada se počelo raditi na mehanizmu civilne zaštite, Vidjeli smo da pripravna za katastrofe je bila važna stvar, ali trebamo osigurati više prevencije, analize rizika, definancirani pristup regijama, više koordinacije sa drugim politikama Europske unije i tako dalje. Tako u svakom slučaju nam treba veća učinkovitost za suzbijanje klimatskih promjena, a imajući to na umu, bismo li trebali imati neku vrstu mehanizma ili e, observatorija za klimatske promjene? Ne bi li to recimo jačalo našu učinkovitost i našeg, učinkovitost našeg djelovanja? Te sljedeća stvar. Dostavit ćemo komisiju informaciju o jednoj inicijativi u Španjolskoj. Komisija je pokrenula inicijativu koja se bavi bioraznolikošću tako da nas e, zanima više u kako je ocjena učinka na okoliš i također Europska unija zainteresirana za ovaj projekt, pa želimo uspostaviti e, dijalog. Zahvaljujem i još jednom čestitam. Gospodin Vita Malina Aldeja. Hvala. Ovdje sam, izvolite. Dakle, evo ja bih htio malo više čuti o e, možda i e, od DJ Agria o novim predlozima za ZPP, koji su novi predlozi i tako dalje. Sažete se da se treba više usredotočiti istraživanje i razvoj i također na ekološke inovacije, te tehnološke inovacije za jačanje bioraznolikosti, na primjer, da ćemo učiniti nešto za ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu prirode i, vodenih, i voda, a također otključati dalje potencijale kružnog gospodarstva u području poljoprivrede. Naime, kružno gospodarstvo po definiciji je uključeno u poljoprivredu, no postoji još mnogo toga što se može učiniti, a i više se usredotoči na kvalitetu tla. Naime, ako se poboljša e, život e, u tlu, e, to može imati znatne prednosti zadržavanje vode u tlu, na primjer e, e, količinu hranjivih tvari i dugoročno također bolju kvalitetu tla i dobru proizvodnju. Pa možete li dati neke ideje za budućnost CAP-a? Ja, Herr Kommissar, ich kann mich E, povjerenče, priključujem se odmah e, e, ovim pitanjima za novi ZPP. Naime, znadate da imamo cilj bioraznolikosti do 2020. koji nećemo opet postići ako ne uspijemo ubrzati naše djelovanje u okviru ZPP-a i utjecaj na bioraznolikost. Naime, kao što je priložio i povjerenik eh, Hogan, u poljoprivrednoj policiji treba nešto promijeniti. On je rekao do duše da želi ukrenuti ozelenjivanje, ali ne znam što će umjesto toga onda staviti. Pa biste li rekli da možda da eh, javno i novac treba biti povezani sa javnim, eh, javnim uslugama, znači onim kojim pružaju i poljoprivrednici. Naime, e, čuli smo, moglo se danas recimo e, čitati izvješća o recimo u uzgoju soje u Južnoj Americi. E, naime, brojke su prilično dramatične kada se gledaju takva izvješća. I ako recimo idemo u susret e, sporazuma o slobodnoj trgovini sa Mercosurom, mislite da je ispravno ne spominjati uopće takve teme. Recimo sada želimo proširiti uvoz govedine, ali dalje uništavanje e, okoliša u Južnoj Americi nije uključeno. Znači konkretno koliko ste u tom mjeru, u tom pogledu u razgovoru sa povjerenikom za poljoprivredu, naime i recimo po pitanju korištenja pesticida ne radi se samo o neonikotinoidima i glifozatu, nego općenito koristi, e, raste korištenje ti e, e, tih sredstava u poljoprivredi i europsko zakonodavstvo mora uzeti to u obzir. Naime, ako se recimo iznesu planovi za smanjenje korištenja pesticida, E, ako to nije e, obvezujuće, niko neće to i onako niti činiti. Kako to ocjenjujete, što ćete po tom smislu poduzeti? Zahvaljujem. Thank you very much. And now Mr. Pedicini. Gospodin Pedicini, izvolite. Grazie, Presidente. Io volevo tornare... Hvala, ja sam se htio vratiti na pitanje kako će zraka, koje je već e, spomenuto. Na sastanku na vrhu kako oči zraka od 30. siječnja čulo se da u 130 gradova u 27 zemalja članica su prekršene gornje granice emisija. Dakle, u 19 zemalja došlo je do prelaska godišnje granice emisija NO2, zatim u sedam zemalja za čestice, a u 12 zemalja eh, eh, se došlo do prekršenja eh, granica PM-a 10 više puta u jednoj godini. I rečeno je da će te zemlje biti prijavljene sudu do kraja travnja, upravo iz tih razloga. Možete li nam reći o kojim se točno državama radi i kolika će biti kazna koju će na kraju građani platiti, a ne vlade. Evo, ja bih htio uputiti zapravo jednu kritiku ovom sustavu. S jedne strane je ispravno da one zemlje članice koje ne poštuju pravila, koja nisu u stanju ispuniti zadane ciljeve, budu i kažnjene. S druge strane, te kazne, nažalost, plaćaju građani koji su već platili svojim zdravljem. Dakle, razmatrate li nekakve druge dopunske načine koji bi ovom prekršajnom postupku bili nadodati, a također razmatrate li postupke koji bi manje opteretili građane, a koji bi više kaznili političare koji su uzrok ovih problema? Zahvaljujem. Evo time smo zaključili prvi krug pitanja, pa povjerenče ako želite odgovoriti u ovom trenutku. Izvolite. Zahvaljujem. Prije svega želim odgovoriti na neka pitanja koje postavlja Peter. Dakle, brojka o kojima govorimo, slažem se naime za početak eh, budi rečena, da ta činjenica nije prihvatljiva, ali ne brojke, jer eh, brojke je pojasnila Agencija za okoliš. To je broj preranih eh, smrti. A osim toga postoje još e, i goleme, goleme brojke ljudi koji su koji trpe od kroničnih i respiratornih e, bolesti i da, pitali ste hoćemo li postupati po tom pitanju, da, postupati ćemo onako kao što sam rekao, ići ćemo na tužbe. I također treba se baviti samim uzorcima, naravno, jer e, mogu reći o tome postiže li ova ili ona država članica rezultate, ali slučajevi kršenja europskih propisa moraju se pokrenuti protiv država u slučaju da e, se, e, na primjer, u području transporta, poljoprivredi, e, generacije električne energije i tako dalje, poštoje propisi Europske unije. Što se tiče retrofittinga, s time se slažem i to podupirem, a što se tiče smjernica, E, postupak protiv država za kršenje zakonodavstva je posljednja mjera. Naime, to komisija uvijek uzima kao posljednju moguću mjeru ili a naravno postoji e, forum za čišću Europsku uniju u Parizu, imamo i e, dijaloge za čistiju Europu, također imamo i e, stručne sastanke skupine za kvalitetu zraka da tri puta godišnje i svakako pokušavamo poticati i pokazati najbolje prakse što se tiče tužitelja i tako dalje i e, kaznenih praksi i tako dalje. Uglavnom taj popis e, svakako se nastave. A, a, e, sljedeće pitanje, slažem se da djelovanje treba krenuti odmah, gospođo Kapuzon. za neke stvari mislim da već kasnije neke od ovih ciljeva su trebali biti ispunjeni još 2005. ili možda 2010. Tako da da, postoji puno hitnih pitanja koje treba razriješiti. A što se tiče mehanizma civilne zaštite, kada govorimo o mehanizmu civilne zaštite, uglavnom govorimo o potpornom djelovanju e, i djelovanju na naknadnom djelovanju za popravljanje štete, ali direktive i sve ono što se odnosi na okoliš mora se koristiti jer okolišno zakonodavstvo može djelovati preventivno e, i spriječiti prirodne katastrofe. Kada govorimo o okolišnom zakonodavstvu, govorimo o tome da treba izbjeći uglavnom prirodne katastrofe također. Prirodne katastrofe koje koštaju toliko u ljudskim žrtvama i u gospodarskim troškovima. A što se tiče inicijative Španjolske obje bioraznolikosti, čestitam Španjolskoj, jer Španjolska doista poduzima puno inicijativa. Naime, posljednje inicijative kojima sam sudjelovao je bio u Španjolskoj je bio povelja kružnog gospodarstva ili pakt za kružno gospodarstvo, mislim da je bio sporazum za kružno gospodarstvo koji je povezao, potpisao jedan veliki broj dionika, tako što se tiče španske inicijative, jako se doista tome veselim. A što se tiče ZPP-a. ZPP je jedan od većih izazova s kojima ćemo se morati suočiti kada govorimo o bioraznolikosti tri studije, izvješće o stanju okoliša, stanju prirode i srednjoročna revizija e, strategije za bioraznolikost e, pokazuju da nismo na putu, nismo na putu po pitanju bioraznolikosti i to ne jednokratno, nego da se radi o trendu i sve ukazuje na glavni uzrok. Glavni uzrok je poljoprivreda. I to zašto? Zato što Ozelenjivanje u ZPP-u, nažalost, ne daje rezultate. Nije to nešto što ja kažem, to je nešto što je potvrđeno i od strane e, Europskog revizorskog suda. Kada govorimo o zagađenju iz poljoprivrede, ne govorimo samo o zagađenju zemlje i zemljišta, nego e, gnojeva e, su najveći zagađivači i života u oceanima i komisija trenutno revidira ZPP. imamo jedinstvenu priliku, naime ako sada to ne uspijemo napraviti na pravi način, onda ćemo zaglaviti na još 7 godina nakon 2001. Dakle, evo, tu pozivam na vašu potporu. I također mislim da bismo trebali koristiti ozelenjivanje u ZPP-u i također bismo po mojem mišljenju trebali e, e, subvencionirati štetne prakse, a na početi nagrađivati stvarno dodanu vrijednost. Ja po tom pitanju sudjelujem u radu s kolegom Hoganom što se tiče mainstreaminga i okolišnog zakonodavstva sa ZPP-om i komunikacija ZPP-a, budućnost e, poljoprivredne hrane, E, kojom se promiče okoliš i kružno gospodarstvo jedna stvar, ali jedna stvar je komunikacija, a druga stvar je naravno dati o konkretnu potporu odgovarajućim i pravim zakonodavstvom tako dalje. Mislim da se svakako slažem da se trebamo usredotočiti na istraživanje razvoja inovacije. To je nešto što radimo i u broju, e, u jednom velikom nizu okolišnih područja u kružnom gospodarstvu gdje imamo 650 milijuna E, izglasanih u okviru obzora 2020 za potporu kružnom gospodarstvu. Kvaliteta tla također, da, trebamo pogledati koji su uzroci loše kvalitete zla, degradacija zemljišta, e, procjeđivanje i tako dalje. Te, e, gospodin Hojsting također je prokomentirao više manje isto ovo što se tiče ZPP, p-a, bioraznolikosti i pesticida. A što se tiče komentara gospodina Pedećinija, isti komentari na kvalitetu e, recimo zraka. Da, kod kvalitete zraka uglavnom se fokusiramo na ono što se događa sada e, oko kršenja e, propisa o kvaliteti zraka, ali od 2014. postale su e, pokrenuli smo postupak protiv 13 zemalja članica po pitanju NO2, 16 za druge tvari, protiv dvije za nadzor kakvoće zraka, odnosno zakačenje zraka. Također sam uvao i indeks kvalitete zraka, znači kad govorimo o kvaliteti zraka, mislim da je indeks kvalitete zraka nešto što doista znatno utječe na kvalitetu života građana i na taj način građani mogu pratiti kvalitetu zraka. To je nešto što smo pokrenuli u Parizu prošle godine tijekom foruma za čisti zrak. Thank you very much, uh, Commissioner. Then, uh, colleagues, uh, now we begin the second round. A sada možemo krenuti na drugi krug, po minutu svaki. Merci beaucoup. Gospođa Grostet. Hvala gospodine povjereniče. Govorili ste o e, bioraznolikosti. Imamo znači izvješće e, u Francuskoj koji govori o velikom e, nestanku vrsta i to u ruralnom i poljoprivrednom okružju. Da li smatrate da e, to morate uzeti u obzir vezano uz znači evaluaciju i e, direktive o e, pticama i isto tako staništa što se tiče strategije koju trebate uskoro objaviti vezano na utjecaj farmaceutskih proizvoda u okolišu, vezano znači uz reviziju lijekova u veterinarskom području. To je nešto što morate uzeti u obzir, to omogućuje omogućava da najbolji način procijenite rizične substance za okoliš. No, to je složeno i zbog toga bih željela znati što se tiče ovih e, monografija e, za okoliše, za okoliš, da li se to e, upravo proučava i da li mislite dati neke odgovore vezano uz to? Thank you very much. Hvala. Gospodin Zahvaljujem. E, jedno pitanje koje se tiče upravljanja šumama, e, znači sustavna pitanja u pitanju okoliša. Znate, prošle godine smo temeljem endemičkih problema i klimatskih e, promjena imali određene probleme jer upravo u području šuma u Portugalu i velike šumske požare. Prošlog tjedna je udruga proglasila jednu vrstu Jedna vrsta hrasta proglašena drvom godišnjem, drvom godine. Na, no, da skratim priču, imali smo uh, kojem se treba koristiti više resursa da se zaštite i mora i čistoća mora. Váveis têm que ir Ora, aqui um caso que é muito especial. također proizvodnjom više obnovljih izvora energije. Ovdje se radi o jednom vrlo konkretnom pitanju. Kako izgleda stvar kod e, preispitivanja Europske strategije za šume? Je li se bavilo tom temom? Naime, mi moramo koristiti obnovljive izvore energije i u to uključiti i upravljanje šumama. Grazie, komisario, per la... Hvala povjereniče na vašem današnjem dolasku. Ja ću govoriti o vodi. I to o vodi u odnosu na ono što je rekla Svjetska zdravstvena organizacija u vezi sa kakvoćom vode. Svjetska zdravstvena organizacija je zatražila reviziju pokazatelja, naročito prisustva bora koja je sada određena na miligram po litri, a Svjetska zdravstvena organizacija predlaže e, gornju granicu od 2,14 mg. Međutim, e, ovaj pokazatelj u svim područjima gdje su vulkanska područja i gdje su podzemne vode je parametar od ogromne važnosti. Već u prošlosti u nekim područjima, recimo tamo odakle ja dolazim na Siciliji, se tražilo izuzeće od e, tog pokazatelja i nakon niza upita komisiji, komisija mi je uvijek odgovarala da će se prilikom preinake direktive revidirati i pokazatelji. Međutim, to se nije ostvarilo budući da u prijedlogu stoji stara granica, a i u tekstu koji je objavila komisija spominje se da nema dovoljno znanstvenih studija o tome. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija je provela te studije i ima drugčije pokazatelje. Dakle, možda bismo se trebali uskladiti s time. Thank you very much. Mr. Volkan. Hvala, gospodin Volkan, izvolite. Uh, Hvala, gospođo predsjednice, uh, povjereniče. Uh, imam pitanja vezano uz znači i zemljište i povezano je sa znači kvalitetom života. Imali smo znači inicijativu vezano znači uz emisije e, brodova govori se o tome da oni mogu e, preći emisije e, vozila na kopnu u tom smislu Govori se znači o mogućnosti da se određene stvari ne mogu implementirati samo u gradovima. Zbog toga E, trebamo potaknuti institucije da se uspostavi zajednički set e, regulacija što se tiče znači e, opskrbe strujom, a isto tako treba motivirati brodovlasnike da naprave i prave investicije na tom području. Imamo isto tako i e, u prilagodbu regulative što se tiče upravljanja ocenima, te u svakom slučaju se u okviru tog prijedloga treba rješavati taj problem. Postavljam, vas, postavljam pitanje da li imate ikakve planove u tom smislu. A E, isto tako naglašavam da je loša kvaliteta zraka veliki problem e, u e, znači lukama. Gospođa Gardini, izvolite. Dva kratka pitanja, povjereniče. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni u ime Pučana za upravljanje malom pelagijskom ribom na Jadranu. I u svjetlu onoga što, je reklo, što se reklo na saslušanju, komisija je sama iznijela neke podatke prema kojima bi se izvorni e, plan za smanjenje ribolovnog opterećenja trebao revidirati. Dakle, postoje već neki konsolidirani sustavi na sjevernim morima kako bi se odmah prepoznala bio masa u vrstama koje kratko žive, recimo ovaj survey, zašto dakle komisija, ako misli da je štok e, naštećen, e, da mjere ne daju rezultate i da ovo prikupljanje podataka ne omogućuje djelovanje na stvarnu masu, dakle zašto ne bi promijenila pristup i ostvarila konkretne realistične mjere kao u sjevernim morima sukladno kojima će se moći upravljati ribarstvom na temelju stvarne biomase koja postoji na Jadranu. Osim toga, budući da niste proveli studiju učinka na okoliš, e, znate da time dovodimo u opasnosti e, tisuće obitelji koje žive od ribarstva. Hvala. Gospodin Poš. E, Zahvaljujem na svim naporima koje su poduzeti u području e, oprašivača. E, doista mi je drago što su poduzeti tolike aktivnosti. ne znam, evo, čini mi se da me ne čujete ili da nemate prijevod. Imate li prijevod? Dakle, ovdje govorimo o jednoj vrlo ključnoj stvari, naime, e, ne želimo se ponovno naći u situaciji kao 2010. kada je e, bila tolika kriza da jednostavno e, smo imali golemu krizu bioraznolikosti zbog toga. Pa pitam hoće li komisija pokrenuti postupke E, protiv država za one države koje nemaju odgovarajuće zakonodavne e, akte e, za zaštitu ptica na sredozemlju. Znate da ptice pjevice do gotovo 20-25 tisuća vrsta je ugroženo, što je znatno ugrožavanje bioraznolikosti. Ne znam, e, postavio sam e, već to pitanje, ali e, sada moram, dobio sam općeniti odgovor, pa sada želim još jednom pitati izravnu komisiju hoće li se povesti postupak protiv onih zemalja koje ne provode europske propise u ovom području. Hvala. Uh, Hvala. Želi li još netko uzeti riječ? Gospodin Dorfman, izvolite. Ja sam se već e, ranije javio, ali niste me e, vidjeli. E, govorili ste o bioraznolikosti povjereniče i niste govorili o velikim predatorima, posebice vuku i mislim da tu se malo pocijenjuje uloga komisije. Naime, uvijek se govori o pitanju upravljanja populacijom vukova i a e, također e, o ljudima i mesožderima u naturi i tako dalje. No, stvarnost je da usprko svim naporima koji su napravljeni u Europi da se nađu dobri modeli upravljanja takvim suživotom, oni nisu iznađeni, posebice tamo gdje se e, recimo radi o uzgoju posebice manjih životnja kao što su koze i ovce. Znači moramo doista pogledati E, šta ćemo to riješiti kako bismo e, tu politiku razriješili. I pitam se, e, želimo li doista vratiti Vuka u Europu u područja gdje postoji tradicionalna poljoprivreda i gdje ljudi žive u E, ruralnom životu gdje bi doista takav povratak bio velika opasnost. Pa doista želim pitati hoće li se još nešto učiniti uz ono što se čini u zadnje vrijeme. Hvala, gospođo Reed. Mikrofon molimo. Dobar dan. Hvala što ste danas s nama. 2017. u listopadu imali smo znači jednu studiju koja je objavljena u Njemačkoj vezano uz znači okoliš i govori se znači o tome da su ljudi da imamo znači e, određene parametre koji su e, znači e, odgovorni za prisutnost plastike u moru, a tu imamo znači, veliku odgovornost Kine. Što se tiče reciklirane plastike, imamo veliki izvoz u Kinu i to tijekom e, godina. Nakon što je ta studija objavljena, postavljam si mogućnost, da li postoji mogućnost da znači E, određeni e, dio plastike za koji je odgovorna Kina i koji je završio oceanu, da li može e, isto tako imati podrijetlo iz ovog, od ovog izvoza? Hvala, gospođo Rid. Hvala, željela bih postaviti pitanje vezano uz ribolov sa impulsom. Za nas je to važno pitanje i naš državni tajnik se time puno bavio. Što se tiče budućnosti, inovacije i održivosti eh, politike ribarstva u Europi, to sve moramo imati osnovano na znanstvenim činjenicama. Mogu reći da E, budućnost ribarskih obitelji u Nizozemskoj također ovise o e, odluci komisije. Kako će komisija paziti na to da se ne rukovodimo e, emocijama nego znanstvenim dokazima isto tako. Što se tiče zaključaka od 31.11. ono što je važno da stajališta prije svega budu utemeljena na znanstvenoj osnovi. Mogu reći da je većina zastupnika to zanemarila jer smo e, znači imali potpunu zabranu u Nizozemskoj je to e, zbilja loše primljeno. E, što se tiče nemogućnosti nastavljanja takvog ribarstva u budućnosti, suradnja u Europskoj uniji postaje jako otežana na E, području ribarstva. Kad govorimo o inovaciji, onda u svakom slučaju moramo paziti da e, znači, i odnosi ostanu dobri. Hvala. Imamo li dodatnih javljanja za, riječ? Ako ne, onda povjereniče imate riječ. Molim vas da odgovorite na ova pitanja. Hvala. Želio bih započeti sa pitanjem e, gospođe Grostet. Što se tiče znači ptica i ptica u seoskim e, područjima i poljoprivrednim e, e, područjima. Znači imamo od 80. godina pad populacije od 55%. Imamo glavne krivce za to, poljoprivredni i isto tako uvjete uzgoja. Želio bih eh, istaknuti da što se tiče zakonodavstva na području prirode neće biti dovoljno ako u sve politike ne upišemo potrebu za rješavanjem ovog pitanja. Ako to ne bude isto tako jedan prioritet ZPP-a, onda nećemo eh, postići ono što želimo. Također govorilo se i o implementaciji učinkovitosti. Ja vas mogu uvjeriti kad e, postoji zbilja potreba za pokretanjem postupka zbog skršenja zakonodavstva ili neprimjene zakonodavstva. Kad postoji e, potreba, mi u svakom slučaju pokrećemo takav postupak. E, posljednji slučaj je bio protiv Finske vezano uz znači ptice pjevice. No što se tiče ptica, mi također surađujemo i sa drugim neeuropskim državama, isto tako međunarodnim konvencijama. Mogu reći da se tu eh, možemo referirati na rad e, isto tako e, mediteranske task force vezano uz ubijanje e, migratorskih vrsta i divljih životinja. Što se tiče farmaceutskih proizvoda, o tome se upravo sada raspravlja i u tom smislu mi igramo proaktivnu ulogu. To je također e, e, bio predmet i našeg prethodnog sastanka. Mi napredujemo i nadamo se da ćemo postići rezultate i na području farmaceutskih proizvoda i drugih štetnih stvari Što se tiče onoga što je e, rekao gospodin Zorinjo i šumarstva, mogu reći da upravljanje šumarstvom je nacionalna nadležnost. No, i na tom području smo mi e, aktivni što se tiče upravljanja šumama. Imali smo znači postupak e, zbog nepostupanja prošle godine. Moramo zbilja pomno pratiti što se događa i poduzeti akcije gdje god je to potrebno. Što se tiče obnovljivih energija, biomasa i bioenergija e, e, nije nešto što je možda u našem fokusu jer to e, E, može biti održivo, ali nije uvijek i u najvećem broju slučajeva nije. Što se tiče ekosustava, imamo znači gubitak biosustava i e, što se tiče biomase i bioenergije, posebno kad govorimo o e, biogorivima. A što se tiče ovog pitanja Giovanni Lavija, da, Mi e, to pitanje analiziramo i to što, e, što ste vi rekli u svakom slučaju je važno. Znamo da je regija etne, vulkans, vulkansko područje i naravno posebno moramo pratiti to područje. Što se tiče znači e, emisija iz brodova, E, moramo to imati na umu jer kad govorimo o zagađenju zraka ne govorimo samo o kopnenom prijevozu, prometu, nego također i pomorskom prometu. To je izvor, veliki izvor zagađenja i e, u cijelom nizu prilika smo pokušali riješiti to pitanje. E, razgovarao sam često sa brodovlasničkim sektorom. No, oni često govore o tome da oni se ne protive e, poboljšanju zakonodavstva što se tiče smanjenja emisija. Oni govore o tome da bi željeli da se to napravi kroz e, Međunarodnu pomorsku organizaciju gdje bismo onda imali ista pravila za sve. kolegicom Violetom Bulc spomno pratim ovaj dosje kako bi se znači o tome raspravljalo i na razini e, e ima. Što se tiče e, multigodišnjeg e, plana za pelagijsku ribu u Mediteranu, mogu reći da je zemlje područje gdje želimo rješavati taj problem jer imamo 90% stokova u Mediteranu e, koji se izlovljavaju znači previše, imamo preveliki izlov. Ja dolazim iz mediteranskog područja. Nažalost, ribari iz tog, e, u tom području smatraju da za njihov profit je važno da imaju i manje, e, znači manje regulacije što se tiče izlova, kvota i tako dalje. Ako ih uspijemo uvjeriti da što se tiče znanstvenih e, dokaza i isto tako ako uspijemo to primijeniti na e, ulov što se tiče pelagijskih e, stokova, onda ćemo u svakom slučaju napredoviti, možemo reći. Da u ovoj situaciji gubimo što se tiče sam, samih stokova riba, a s druge strane ribari isto tako gube profit. U području e, sredozemlja naše države članice su ukazivale isto tako i na ono što se događa u trećim zemljama. E, protivile su se e, regulaciji jer su govorile da će ta regulacija biti samo za njih, a da se treće države naravno njih neće pridržavati. Što se tiče ovog višegodišnjeg plana za stokove, E, moramo e, zbilja ustanoviti prave mjere. I tu smo ustanovili određene input mjere koje nisu funkcionirale i sad ćemo znači u, što se tiče ovih posebnih stokova pelagijske ribe pokušati ustanoviti takozvane output mjere. A Na području bioraznolikosti imam također jasan odgovor da pokretat ćemo postupak zbog kršenja zakonodavstva i neprovođenja direktive. Ja sam obećao da će se to provoditi i obećajem da će se to provoditi u budućnosti. Što se tiče gospodina Dorfena i pitanja velikih grabežljivaca – imamo i ministre za okoliš koji žele razgovarati o velikim grabežljivcima. No, usredotočimo se na vukove. To, znači, povećanje populacije vukova nije nešto što se događa samo u jednoj državi, nego to trebamo e, sagledavati prije svega s europske perspektive. Zabrinuto sam jer mi ministri za okoliš govore da trebamo analizirati to pitanje. Mi vjerojatno postajemo isto tako i žrtve vlastitog uspjeha. Mi imali smo planove oporavka populacije, populacija vukova se oporavlja, imamo znači u tom smislu probleme u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Švedskoj i tako dalje. I to ćemo e, rješavati kao E, široko europsko pitanje. Za tjedan ili dva mislim da ću obaviti razgovore sa tri ministra vezano uz to e, konkretno pitanje Vukova. A što se tiče plastike i morskog otpada u oceanima, da, Govori se o morskom otpadu, ali radi se o kopnenom otpadu koji završava u oceanima. 80% e, tog otpada je plastika. Znam da u nekim zemljama e, imamo povećane napora rješavanja tog pitanja i to e, time da se spriječi uopće dolazak tog otpada u rijeke kojima e, onda taj otpad dolazi u more. Što se tiče Kine imamo dobru suradnju, imamo također i rasprave što se tiče napredovanja. Mi govorimo znači o mogućnosti suradnje e, na mnogim pitanjima vezanim e, uz e, znači upravljanje oceanima i ovim posebnim pitanjem e, morskog otpada. U ovom trenutku imamo zabranu e, uvoza u Kinu iz Europe takvog otpada Mislim da je to dobar čas da e, Europa počne sa recikliranjem vlastitog otpada. Nije razumno da šaljemo takve pošiljke u Kinu. Što se tiče stajališta parlamenta, i vezano uz tehničke mjere e, o znači ovom ribarenju s impulsom. Imali smo znači e, rasprave e, u, na razini dijalo, trijaloga i imamo znači sad te tehničke razgovore E, koje se provode. U svakom slučaju moramo uzeti u obzir znanstvene e, savjete. Ako ne uzmemo to u obzir, onda nećemo moći na pravi način upravljati našom zajedničkom ribarskom politikom. Činjenice pokazuju da e, uzimanje u obzir znanstvenih dokaza onda nam pomaže da poduzmemo prave mjere što se tiče upravljanja stokovima. Mislim da na tom e, području zbilja ostvarujemo velike e, velik napredak. Nadam se da ćemo uspjeći postići uravnoteženi e, kompromis što se tiče tih tehničkih mjera. Hvala, gospodine povjereniče, što ste izdvojili malo vremena i za ovaj razgovor i razmjenu mišljenja s nama, s našim odborom. Hvala što ste sudjelovali u raspravi i želim vam mnogo uspjeha u budućem radu.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 14 e, sati dalje ćemo imati znači radionicu odbora vezano uz znači standarde za nova vozila i kombije nakon 2020. godine emisije CO2 26. travnja poslje podne imamo rezervirano poslje podne no to će biti oslobođeno, imamo jutarnju sjednicu, no poslije podne je slobodno. Tijekom e, ovog e, poslijepodnevnog sastanka imamo znači prevođenje na 21 jezik. Isto tako imamo i prijenos. Mi smo također poslali i preporuke koordinatora, ako nema nikakvih e, primjedbi, onda će to biti usvojeno. Također imamo i na raspolaganju e, sastanka 20 e, zapisnika sastanka 26. i 27. veljače i 1. veljače. Sljedeća točka dnevnog reda je razmjena gledišta sa Danielom Viotijom, izvjestiteljem za proračun Europske komisije za 2019. godinu dio 3. Čekamo da nam se pridruži i onda u pet imamo zajednički sastanak sa odborom AFET Tema je klimatska diplomacija. Pozivam vas da sudjelujete u tom zajedničkom sastanku jer je tema izuzetno zanimljiva. Kad gospodin Vioti stigne, odmah ćemo započeti sa razmjenom mišljenja. Hvala. well, uh, um, Poštovani kolege, možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu, to je razmjena gledišta s Danijelom Viotijem. Dobrodošao. Izvjestiteljem za proračun Europske komisije za 2019. godinu, dio treći. Doprinos Envija izvješće o proračunu o mandatu za trijalog u srpnju bit će u obliku pisma i onda će uslijediti razmatranje nacrta mišljenja za proračun 2019. godine u odboru 3. srpnja. A glasovat ćemo, 30. E, 30. kolovoza ujutro. Ja sam izvjestiteljica za ovo pitanje, ali prije toga dala bih riječ gospodinu Biotiju. Ili trebam li možda nešto reći prije toga? Ne. Prvo gospodin Vjoti koji će nas uvesti u temu, a onda možemo kasnije postaviti pitanja ili iznositi svoja stajališta. Hvala svima na ovom prvom saslušanju. Prvo saslušanje uopće o proračunu tako da i ja učim u hodu. Ja ću oduzeti tek nekoliko minuta, jer prije svega želim eh, čuti ono što zanima vaš odbor, kao što ću postupiti na svim sljedećim saslušanjima na drugim odborima. Mislim da ste imali prilike pročitati smjernice o kojima smo glasovali na prošloj plenarnoj sjednici u Strasburu o proračunu za 2019. godinu i u tim smjernicama nastojali smo staviti snažan naglasak i na pitanja zaštite okoliša i istaknuli smo da Europski parlament izražava veliku zabrinutost zbog povlačenja SAD-a iz Pariškog sporazuma i zbog mogućih posljedica koje bi to moglo imati po pitanju suzbijanja klimatskih promjena. Naravno, imajući u vidu prioritete koje ste iznijeli prošle godine, naročito prošle godine u vezi sa 2018. godinom i proračunom za istu godinu, E, nastali smo vidjeti kako možemo prevladati ovu granicu od 20% europskog e, proračuna e, kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena, kako bismo nadoknadili ono što je izostalo u smislu ulaganja iz sadašnjeg VFO-a. Evo, to je glavni naglasak koji smo htjeli dati u svojem izvješću i spomenuli smo i druge programe poput Life-a, sky i tako dalje. Znamo također i što ste radili po pitanju europskih snaga solidarnosti, a i upoznat sam sa drugim prioritetima poput e, preseljenja Eme u Amsterdam i tu je i izvjestitelj Lavija. Dakle, u mojoj fazi želim e, više slušati ono što imate za reći i Iščekujem vaše mišljenje o proračunu. Sutra započinjemo sa prvim susretima sa komisijom i vijećem u prvog trijaloga o postupku donošenja proračuna za 2019. godinu i van eh, formalnih postupaka, poput ovoga ili mišljenja odbora, nastojat ću koliko mi je to moguće surađivati sa pojedinim odborima i sa povjerenicima i povjerenicama kako bi europski proračun za 2019. godinu zadovoljio u najvećoj mogućoj mjeri očekivanja Europskog parlamenta u svim svojim oblicima i smjerovima. Dakle, okoliš, klimatske promjene, javno zdravlje, zaštita potrošača, zaštita okoliša, zaštita hrane za životinje i ljude. To su sve prioriteti europskih građana. Dakle, granice koje su dogovorene u okviru VFA trebaju se poštovati i e, bilo kako nastojanje da se umanje predviđene proračunske linije mora se sa snagom odbaciti. E, linije za mehanizam civilne zaštite i za programe poput Life-a su od izuzetne važnosti i ne smiju se staviti po strani u korist onih koji su u žiži zanimanja. Također treba izvojiti dodatna javna financiranja za zaštitu bioraznolikosti u cijeloj Europskoj uniji. Osim toga, snažno podržavam pomak ka održivim oblicima financiranja kako bismo promaknuli održivost u Europskoj uniji i pomno pratimo najnovija kretanja u tom području kada je riječ o klimatskim promjenama i učinkovitom korištenju resursa. To je važno za sve europske politike i za postizanje ciljeva strategija za 2020. godinu. Proračun mora podržati i postizanje ciljeva Pariškog sporazuma i samo odgovarajuća razina financijske potpore ostvarit će ublažavanje klimatskih promjena i prijelazak na kružnu ekonomiju sa niskim emisijama e, ugljika. Znamo da postoje opasnosti da e, nećemo ispuniti ovaj cilj za najmanje 20% izvajanja iz proračuna za ublažavanje klimatskih promjena, tako da bih htjela naglasiti da treba učiniti sve napore kako bi se ispunio taj cilj. U tom smislu, evo sa zanimanjem očekujem e, saslušanje, uskladit ćemo ovaj e, proračun 21. travnja e, sa Pariškim sporazumom. Zatim, kada je riječ o agencijama, brine nas naročito ograničenje proračuna koje se tiče decentraliziranih agencija Europske unije koje su u nadležnosti našeg odbora, budući da njihova dužnosti i zadaće se stalno povećavaju i ako želimo ojačati pristup temeljen na znanstvenim dokazima u Europskoj uniji, moramo onda i tim agencijama dati potrebna sredstva za ispunjenje njihove misije. Zabrinuti smo zbog toga što e, je mnogo agencija pretrpjelo brojne rezove osoblja bez obzira na njihovo radno opterećenje. Tako da zagovaramo pristup od slučaja do slučaja kada je riječ o procjeni potreba decentraliziranih agencija. I na kraju proračunske implikacije povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i iz agencija koje su u našoj nadležnosti, naročito i zeme i iz europskih programa u području okoliša, javnog zdravlja i sigurnosti hrane je nešto što treba preduhitriti na odgovarajući način i očuvati naše programe. Evo, to su neki naglasi iz izvješća i neke naznake za daljnja promišljanja o vašem radu. I drago mi je da ste već spomenuli svoju potporu, tako da vidim da se naša gledišta podudaraju. Evo, sada vam je jedino preostalo predati riječ izvjestiteljima u sjeni, no njih nema. Tako da molim kolege koji su zainteresirani da uzmu riječ. Gospodin Lavija. Hvala. Hvala kolegi Viotiju na njegovom radu. Ja sam bio opći izvjestitelj za proračun 2013. godine i izvjestitelj u sjeni 2012 godine. Znam koliko je ovo težak posao i koliko je ponekad teško, naročito kada se dolazi do cilja. Znači mogućnosti da se popune sve rupe, naročito je ponekad Eh, ovaj prekrivač prekratak, tako da jedan dio tijela uvijek ostaje otkriven. No, htio bih izdvojiti dva pitanja i to sam već eh, poručio našoj izvjestiteljici s kojom se potpuno slažem. Dakle, jedan aspekt tiče se decentraliziranih agencija Europske unije. Zašto? Već čitav niz godina na kraju smo prisiljeni rezati sredstva izdvojena za agencije. No, s druge strane, sa zakonodavnog stajališta tim agencijama zadajemo sve više poslova, tako da tražimo od njih više, a kao proračunsko tijelo njima dajemo na raspolaganje sve manje. I onda te agencije nisu u mogućnosti dati tražene odgovore. Tako da tome treba posvetiti posebnu pažnju. Drugo pitanje se, se tiče onih agencija koje se moraju preseliti usred Brexita. Zašto? Ovdje je proračunski mehanizam nešto drugačiji. Zapravo, sporazum o Brexitu čini se da nastoji omogućiti preseljenje uz izdvajanje sredstava na teret Brexita, budući da to preseljenje u druge zemlje nije doneseno odlukom Europske unije, nego time što je sama Ujedinjena kraljevina odlučila izaći iz Europske unije. Dakle, ako to bude konačan dogovor, onda treba unaprijed predvidjeti sredstva u europskom proračunu sve dok se ne zaključi financijska konstrukcija sa Ujedinjenom kraljevinom, ali do toga će tek doći s konačnim sporazumom. No u svakom slučaju onim agencijama koje se trebaju preseliti treba isplatiti sredstva što prije jer preseljenje zahtjeva određene vrijeme i kako bi se ono dovršilo trebaju nam i financijska sredstva jer ako nemamo financijsku konstrukciju ne možemo ni započeti sa cijelim poslom oko preseljenja. Hvala, gospodin Poč. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja zamjenjujem gospođu Kadenbach. Gospođa Kadenbach želi istaknuti neka pitanja koja su važna za odbor Envi i uvrstit će ih u mišljenje Envy-a. Kada je riječ eh, o uvršavanju klimatskih promjena u sve eh, europske politike, ona e, želi istaknuti da je to važno u ostvarenju ciljeva za 2020. godinu i također da treba smanjiti emisije ugljika iz europskih gospodarstava kako bi se ostvarilo ciljeve iz Pariškog sporazuma. A to su glavni izazovi s kojima će se Europska unija suočiti u sljedećim desetljećima. Ona također ističe i važnost e, programa poput e, višegodišnjeg europskog programa djelovanja u zdravstvu, zatim programa LIFE koji su u nadležnosti odbora ENVI ističe da za 2019. godinu sredstva za ove programe trebaju se zadržati na razinama prethodnog proračuna e, za ove programe. Kada je riječ o mehanizmu zaštite Europske unije, treba povećati proračun. Podsjeća da pitanje decentralizacije emisija su u nadležnosti ovog odbora i da zadaće ovih agencija e, su sve veće i da agencije trebaju raspolagati ljudskim i financijskim resursima kako bi ispunile svoj mandat i ostvarile sve ciljeve, tako da traži reviziju izvajanja sredstava za ove agencije. To je naročito e, važno za EMU koja treba sredstva za preseljenja iz Londona u Amsterdam i za EFSU i EKU kako bi one mogle osigurati e, i pravedni postupak izdavanja ovlaštenja, što je osim toga pitanje o kojem e, se razgovara u novo osnovanom odboru za pesticide. E, gospođa Grostet. Hvala gospođo predsjednice, hvala kolegi. U potpunosti se slažem i podržavam ono što ste rekli vi gospođo predsjednice i kolega Lavija kad govorimo o agencijama. Uistinu, ako ne dodijelimo dodatna i dovoljna sredstva, onda ćemo dovesti u pitanje kvalitetu stručnjaka, a nama su e, potrebne najkvalitetnije ekspertize u tom smislu proračun se mora zadržati, ali mora bi čak biti i povećan. A što se tiče proračuna za zdravlje, e, žao nam je kad e, se negdje štedi, onda se uvijek štedi na tom proračuna za zdravstvo a imamo, na primjer, pilot projekte koje treba podržati, a imamo isto tako jedan projekt vezano istraživanja što se tiče Downovog e, sindroma i isto tako povezani između tog sindroma i drugih patologija, na primjer neka vrste raka, Alzheimerove bolesti i tako dalje. Imamo cijeli niz u tom smislu novih istraživanja u interesu svih pacijenata bi bilo važno da možemo e, provesti takva znanstvena istraživanja. Zbog toga tome moramo dodijeliti dovoljna proračunska sredstva u interesu svih naših građana. Isto tako insistiram na zahtjevu nekih znanstvenika koji žele da se E, osmisli Europski centar za traumatologiju. Ako to ne uspijemo, onda da se stvori Europska mreža za stručnjake na području e, traumatologije. Imali smo val terorističkih napada u velikim e, gradovima u Europi. To sa sobom nosi posljedice, ne samo na žrtve, nego isto tako i na svjedoke, profesionalce na području zdravstva, pružatelja hitne pomoći i tako dalje. Trebalo bi u tom smislu e, podržati istraživanja na području e, psiholoških utjecaja nakon takvih e, terorističkih napada. Imamo cijeli niz takvih primjera pilot projekata. to bismo trebali podržati jer to bi europskim građanima pokazalo tu dodatnu vrijednost Europske unije. Hvala. Thank you very much. Uh, Mr. Jar. A, gospodin Jar. Oh, ne. Činilo mi se da ste se javili za riječ. Gospođa Gerling. Hvala lijepa. Imam jedno općenitije pitanje koje se tiče vašeg političkog e, pristupa kao izvjestiteljice. Upoznata sam i sa prethodnim postupcima donošenja proračuna tijekom godina a treba uzeti također i prijedlog parlamenta s kraja prošle godine, odnosno našu rezoluciju koja se uglavnom e, sastoji od popisa prioriteta po odborima i o tome ovdje razgovaramo na ovom odboru. Kolege su odradili izvrstan posao i neću sada tome ništa dodavati, no na kraju krajeva mislim da smo uspostavili dobar e, način donošenja prioriteta i vi kao izvjestiteljica ste sudjelovali u tome i sada me zanima imate li što za dodati ovom e, procesu jer e, naravno ne možemo dobiti sve. Dakle, kako se namjeravate nositi s time i također sa zahtjevima nas ostalih u parlamentu. Okay, thank you. Now I like to ask representatives from the Commission if you want to uh, take the floor. E, Želimo pitati predstavnike komisije, ako žele uzeti riječ, imamo predstavnike glavne uprave za okoliš, gospodina Deklerka iz DG Sante i gospodina Varna Holmeka iz DG Klima. Tko želi započeti? Ako uopće želite nešto reći. Izvolite. Thank you, Madam Chair. Zahvaljujem. Diđi Klima. Mi smo pažljivo pratili i pročitali ovaj nacrt i drago nam je što su naše zabrinutosti ovdje odražene i kao što je rečeno u Pariški sporazum e, stvorio jedan e, zamah e, i s naše strane, i za nas, i za cijelu Europsku uniju što se tiče klimatskog djelovanja, no svakako žalno je što najava povlačenja sad iz ugovora, ali to nas neće zaustaviti. Digi Climate da nastavi raditi i tereti druge zemlje e, da održe svoje obveze i zato dolazeći COP24 će biti od velike važnosti kad ćemo ovdje raspravljati o propisima i pripremi e, prole nacionalnih doprinosa svih e, E, svega onoga za što se obeća, obvezale strane. A što se tiče e, ciljeva, pročitali smo izvješće suda gdje stoji da je postignut napredak, ali da postoji rizik da se ciljevi neće postići i nećemo e, poricati da taj rizik postoji, ali komisija i Digi Klima i Digi Budget su predani postizanju tog cilja i učinit ćemo sve što možemo u dolazećim pročasnim godinama 19. i 20. da uvjerimo i druge glavne uprave da obećaju ono što su obećali da ubržaju napore, naravno onaj proračun koji mi upravljamo kao DG Climate, Climate Klima, e, mi nemamo neki veliki proračun, mi radimo i na produljenju programa LIFE e, nakon 2020. Možda će moj kolega još nešto reći o tome, no e, zapravo mi smo manji dio cijelokupnog EU proračuna i zato moramo se oslanjati i e, uvjeravati i druge opće uprave koje upravljaju velikim programima kao obzor 2020. i strukturni fonovi, vanjski instrumenti, tako da je da odrade svoj dio a, i za klimu. Ali inače, kao što smo rekli, sretni smo što su naše zabrinutosti odražene i u vašem nacrtu. Hvala. E, Zahvaljujem predsjednice. Evo samo da se nadovežemo na instrument LIFE. Ja sam Aleksana Vagru iz e, Glavne uprave za okoliš. Mi pridajemo puno važnosti programu LIFE e, u kontekstu novog višegodišnjeg financijskog okvira i rasprava o tome i sada zajedno sa Digiklimom radimo na pripremi novog prijedloga za novi instrument, a kojim ćemo pokušati obuhvatiti sve strateške prioritete za obje glavne uprave i pokušati ove aktivnosti i programe E, napraviti da se zaštiti bioraznolikost i da se krene prema kružnom gospodarstvu i gospodarstvu niskog ugljika, kao što rekao povjerenik Vela i pokušat ćemo također biti ambiciozni što se tiče potrebnih resursa. E, to je također sa više sinergije i s drugim politikama kao što je obnovi, kao što se obnovljuje energija, energetska učinkovitost, te također na suradnji s drugim partnerima kako bi se osiguralo održivo financiranje. Jedna stvar koju ste vi spomenuli kao vaš prioritet jer mi financiramo i dajemo taj novac za investicije, ali želimo da to naravno bude održivo u najvećoj mogućoj mjeri i radimo s drugim partnerima u komisiji na prijedlogu o tome. Dakle, to je ono što sada radimo i e, htjeli smo zahvaliti na naglasku koji stavljate na sve veću ulogu agencija u davanju tehničke potpore i ekspertize koji su potrebni za razvoj puno e, okolišnih, klimatskih i zdravstvenih politika. To ne možemo naravno nikako zanemariti. Znamo da posebice Agencija za okoliš je strateški partner i za našu i za okoliš i za e, glavnu upravu za klimu i da proteklih godina je ispoštovalo onih 5% smanjenje zaposlenika. To je utjecalo na agenciju i trenutno E, radimo evaluaciju, evaluaciju agencije i e, pokušavamo vidjeti možemo li imati više agencija. E, no, također želimo vidjeti i e, koju još ulogu mogu igrati, naime traži se i potpora i tehničke E, potpore u području e, pa, svemira, geobzervacije i tako dalje. Tako da ovime također želim dati riječ kolegi iz DigiSanta koji će reći nešto u ime svoje agencije. Zahvaljujem. ja ću samo kratko Znači dolazimo do kraja sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira i što se tiče aktivnosti za sigurnost hrane, mi smo iskoristili 100% naš proračun, nadamo se da ćemo za 2019. dobiti iznos koji je predviđen u financijskom programiranju i to e, što se tiče drugih pilotskih aktivnosti. Pogledat ćemo prijedlog parlamenta i izvedivost prijedloga i također podupiramo parlamentu zahtjevu za e, decentraliziranim agencijama e, DG sad e, FSUM-u i tako dalje. Hvala. Zahvaljujem dakle svima. Evo ako želite odgovoriti na neko pitanja ili komentara, izvolite. Hvala na svim vašim doprinosima i komentarima. E, hvala i glavnim upravama komisije, a i svim članovima odbora MV. Ja sam si dosta toga približio. Ne bih znao odgovoriti na sva postavljena pitanja, naravno, jer ste upoznati sa postupkom donošenja proračuna i to stoji u našim e, smjernicama. Kao što je rekla kolegica Gerling, mi smo izradili popis prioriteta parlamenta. Sada treba pričekati prijedlog komisije. U tom trenutku vidjet ćemo kako se pozicionira nacrt proračuna. Mislim da treba jasno e, i otvoreno govoriti o dva pitanja. Vi ste u brojnim izlaganjima spomenuli pitanje agencija. Imamo i glavnog izvjestitelja za agencije, to je gospodin Gajer. Ja ću njemu prenijeti sve vaše komentare, a ja se bavim inače proračunom za iduću godinu. To je uvijek glavni predmet rasprava sa vijećem, zato jer zemlje članice i šefovi država i vlada zahtijevaju sve više od tih agencija, ali ujedno traže i rezanje proračuna i rezanje osoblja. Ja se slažem s vama u da ne možemo tako dalje kolega Lavija i ostali koji su se bavili proračunom to dobro znaju, odnosno da vijeće zahtjeva sve više europskih politika od komisije, ali uskraćuje sve više sredstava. Ove godine, blagorečeno, imamo zanimljivu raspravu i godinu jer imamo i raspravu o proračunu, ali i o idućem VFO-u, koji su i kolege više puta spomenuli, kao što ga je spomenula i kolegica iz Glavne uprave za okoliš. Moramo vidjeti namjerava li vijeće ulagati u Europu ili ne. Na kraju želim reći da će ovi prioriteti za proračun e, iduće godine ovisiti i o tome koliko će se vijeće pokazati tvrdoglavim e, i ne htjeti jedan proračun koji će dati zamah Europskoj uniji i o tome koliko će naš parlament biti jedinstven i ustrajan u zahtijevanju jednog proračuna koji će biti u skladu s postojećim politikama. Dakle, ja bih e, i predsjednici u jednoj izvjestiteljici za proračun e, preporučio da izradi jedno vrlo strogo mišljenje u kojem će se mnogo toga tražiti i ja ću ga svim silama nastojati obraniti. Hvala, hvala vam. Hvala i vama kolege što smo sudjelovali u ovoj mišljenja kojom smo koju smo upravo završili. Zahvaljujem.